Prije deset dana došlo je do brutalnih e, napada u Francuskoj. Teroristi su izvršili napad e, nezapamćenih razmjera, a žrtve su bili poglavito mladi ljudi, mlade žene, mladi muškarci koji su smrtno stradali i koji su ubijeni na najokrutniji način. Danas smo ovdje u jednoj instituciji koja ima sjedište u Francuskoj i po prvi puta nakon ovih napada nalazimo se na francuskom tlu. I stoga, poštovane dame i gospodo, želim svima vama iskazati zahvalnost zbog sućuti i solidarnosti koju ste pokazali tijekom proteklih deset dana. Zahvaljujem na solidarnosti koju ste pokazali u odnosu na francuski narod Zahvaljujem na sučuti koju osjećate s obiteljima ubijenih e, i zahvaljujem na tome što se svi nadamo da će oni koji su ranjeni doživjeti oporavak. To se odnosi i na žrtve u Bamaku i žrtve drugih napada, napada koji su izvršeni u odnosu na nedužne ljude, a napadaju ih e, poludjeli teroristi. Živimo, poštovane dame i gospodo, u teškim vremenima. I postoji jako veliki broj ljudi kojih se ovdje trebamo prisjetiti. Ne možemo imati neku hijerarhiju žrtava. Svaka nam je žrtva podjednako važna i stoga je taj popis jako dug. I stoga ovo prisjećanje na žrtve u Parizu i Bamaku istodobno predstavlja i prisjećanje na ostale nedužne žrtve na drugim mjestima na ovoj zemlji, posebno u Siriji i Iraku, gdje se događaju napadi samozvane islamske države koja želi uništiti sve civilizacijske vrijednosti putem svojih brutalnih napada. Svako prisjećanje je istodobno i prisjećanje svih žrtava tog nasilja. U tom smislu prisjećamo se ne samo žrtava iz Pariza, nego i žrtava iz Bamaka i stoga vas molim da ustanemo i odamo počast tim žrtvama. vielen dank! poštovane dame i gospodo jutros sam imao tužnu dužnost da nazočim e, u ime Europskog parlamenta e, sahrani e, bivšeg saveznog njemačkog kancelara Helmuta Schmidta. Sa Helmutom Schmidtom izgubili smo izvanrednog političara. Izgubila ga je ne samo Njemačka, nego i Europska unija. Helmut Schmidt, kao što znate, zajedno sa predsjednikom valeri Žiskar Destenom, bio je jedan od kreatora našeg monetarnog sustava. Schmidt je svojedobno kao kancelar, ali isto tako kasnije kao publicist dao iznimno veliki doprinos izgradnji Europske unije i suradnje naroda i izvan granica. Helmut Schmidt bio je šef države iz koje ja dolazim i to u vrijeme kada su postojali veliki teroristički izazovi i tada je e, pokazao da je važno poštivati jedno načelo, a to je jako, nešto što je jako važno i to počiva u rečenici Albera Camusa. Oni koji ne uspijevaju u pomirbi, oni su neuspješni u svemu. Mislim da je to nešto e, što moramo imati pred e, očima kao nit vodilju što se tiče izazova koji su pred nama. Moramo raditi na sigurnosti za naše građane. Ona mora biti što učinkovitija. Međutim, nikada ne smijemo dopustiti da oni koji nas e, žele zastrašiti da nam oduzmu naše slobode i naša prava. I to je načelo od kojeg polazi ovaj parlament.